čišćenje ili financiranje serije u Mozambiku. To su područja gdje nema revizije, gdje se financiraju neke zemlje izvan Europske unije i gdje nema reda, gdje gdje se eh, financiraju eh, projekti donatora gdje se smatra, a ne eh, kontrolira kako se to troši. Što znači da revizije nisu, da to nije uključeno u stopu pogreške. Evo jedne ideje. Ako ne možete revidirati, nemojte trošiti. To je način da poboljšate e, reviziju svog proračuna. Hvala. Hvala. Sljedeći ima riječ minutu i 30, gospodin Dojić. tisztelt elnök asszony kedves kollégák! dragi kolege i kolegice europski revizorski sud je vrlo važan e, čuvar upravljanja e, sredstvima europske unije i svake godine izdaje izvješće o računima i to je zapravo e, početak e, samog postupka davanja različnice. To je 11. put što e, sudjelujem u tom postupku i svake godine sam u drugom području. Moram reći da revizorski sud je radio izvrsno i da smo imali izvrsnu suradnju. Kada se radi o trendovima, možemo reći da imamo pozitivan trend i da nemamo ovaj puta e, negativno, negativno e, izvješće o računima i da je procjena e, procjena pogreške bila 2,6% u 2018. godini, iako postoje mnogi zahtjevi za plaćanje zbog nekih ulaganja, recimo. Gospođo predsjedateljice, želio bih reći još nešto. Kao e, šef e, mađarskog izaslanstva u, e, u parlamentu, Europskom parlamentu mogu govoriti 25. listopada, to je državni praznik kada se sjećamo revolucije 1956. kada se sjećamo naših heroja. Hvala lijepa. Ako želite to reći, molim vas da to kažete u vrijeme koje vam je dodijeljeno. Sljedeća je gospođa Wolters. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. E, tijekom posljednjih mjeseci govorili smo mnogo o jednoj zemlji i o jednom pitanju. Toliko da ponekad zaboravljamo da postoji još 27 država članica Europske unije koje moraju izraditi svoj proračun za sljedećih sedam godina. E, taj proračun će biti prilika ne samo za zelenu i socijalniju Europu, nego će to biti i mogućnost da se pozabavimo s nekim vrlo teškim temama. A e, revizorski sud je to pokazao u svom izvješću za 2018. godinu. Dakle, postoje milijuni koji nisu vraćeni, to je problematično, a postoje i neki projekti koji u nekim zemljama nisu odobreni. A te zemlje su one zemlje koje zaista trebaju te projekte kako bi razvili svoje gospodarstvo. I zato moramo e, donijeti jedan inteligentni pristup kako bi bilo lakše pristupiti sredstvima za dobre projekte koji će dodati vrijednost Europi. Recimo, e, jedan od primjera je željeznica. U sljedećih sedam godina moramo osigurati da radimo na projektima koji će proizvoditi novac, a ne obrnuto. Hvala lijepa. Gospodin Piper, minuta i pol. Hvala britanskim kolegama. Prvo s ovom polemikom e, ovakvim načinom polemiziranja ćete e, zapravo i razjediniti Veliku Britaniju. E, hvala komisiji, hvala Europskom revizorskom sudu. E, imamo 2,6% pogreške, to je dosta dobro, ima i poboljšanja. A e, e, strukturna politika, to moramo reći, ipak se pogoršala. 5% nakon 3% prošle godine, to je loš signal za porezne obveznike. I moram se pitati je li e, komisija e, i e, revizorski sud, jesu li oni udovoljili našim zahtjevima za više transparentnosti. Naime, zemlje pojedine su tražili da se objavi gdje su stvari pošle po da se pokaže tko su crne ovce i gdje su deficiti. Znamo da postoji i birokracija, znamo da i mi snosimo odgovornost u tome E, ali e, takva pravila zapravo e, donose nesigurnost. I komisija i revizorski sud su zapravo malo se ovdje sakrili od odgovornosti. Svi se mi volimo skrivati i pokušavamo izbjeći preuzimanje odgovornosti. Tu svi skupa moramo se potruditi da se to poboljša. E, moramo povećati transparentnost i u državama članicama i u financiranju nevladinih organizacija. E, to ćemo morati, e, na tome ćemo morati raditi sljedeće godine. Kolegica Grapini sljedeća ima riječ. Hvala predsjednice. Predsjedniče Revizorskog suda, najprije bih vam zahvalila na vašem odličnom izvješću za 2018. Tu se radi o detaljnom izvješću koji odražava kompleksnu i važnu aktivnost revizorskog suda jer te tisuće dana revizije koje obavljaju vaše, vaši timovi u državama članicama u trećim državama ili u europskim institucijama urodili su plodom. Uviđamo da su ispravke se umanjile brojno. Vi komisija trebate uspostaviti strategiju koja će za cilj imati preventivno djelovanje. Možda je opravdano da dođe do pogreške, ali možda bi bilo bolje za sve da se preventivno djeluje i mislim da je to filozofija koju treba usvojiti. Također vam želim reći da ste pripremili 41 izvješće, revizorsko, izvješće o agencijama, jako precizna izvješća i objavili ste rekordan broj dokumenata. Čestitam vam na tome. E, ja, ću koristiti vaše, vaše izvješće. Hvala, zastupnik Lega ima riječ sada. Hvala, predsjedateljice. Veseli me vidjeti da je smanjena stopa pogreške, no to nije dostatno. U nekim proračunskim sektorima to se očito nije poboljšalo što više, a trebalo se promijeniti i to je problematično. U koheziji i proračunu vidimo da se proračun koristi za druge stvari, a ne za ono za što je namijenjen. 2018. imamo 5% posto dakle 3 milijarde eura kohezijske politike koji nisu trebali biti odobreni koji su odobreni dakle to pokazuje koliko je kompleksna situacija dakle ne možemo pristati odnosno razum na takve stvari ako ne vidimo ne razumijemo zašto europa ne poštuje svoja pravila ovo izvješće pokazuje da je više europskih institucija bilo suočeno s poteškoćama e, zapošljavanja, a i djelovanja. Predsjednice, ti postupci moraju biti pojednostavljeni ili pojašnjeni. I doista me žalosti kada vidim da se novac loše koristi, a mogao bi se koristiti za projekte koji će favorizivati regije. Mislim da europljani zaslužuju više i zaslužuju da se bolje koriste novci Unije, a tome nije tako danas. Hvala. Hvala vama, sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Imam dva zahtjeva i široko grudo odobravam oba. Prvi je gospodin Polčak, izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Želim se, želim zahvaliti na izvješću daje nam dobar pregled i to su jako korisne informacije za naš daljnji rad. No, ono što je odjekivalo u ovoj raspravi je stopa pogreške, a to ide nam ruk pod ruku sa naporima koje treba uložiti da se pojednostave stvari. Dakle, svake godine je drugačija stopa pogreške, a jedna od eh, naših poljoprivrednih poduzeća koje se bavi poljoprivrednom eh, i ozelenjivanjem e, dobila je jedan ogroman dosije koji treba popuniti. To treba pojednostaviti. To jednostavno nije dovoljno dobro. Ono čime bi se Europska unija trebala dodatno baviti jeste revizija učinkovitosti i svrha u koje se troše novci. To treba dodatno produbiti. Hvala kolega Čukudaru ima riječ sada. Hvala predsjedateljice. Cijenimo napore revizorskog suda i ja vidim da je došlo do pravih promjena. Naravno, stvari se mogu dodatno poboljšati, samo su Boži zakoni savršeni, no molim vas da insistirate na preventivnom djelovanju, jer puno toga se može pojednostaviti, a ja ne trebamo misliti da su lopovi svugdje gdje ima pogreška. Možda mi jednostavno nismo dali ispravne instrukcije, osobito kada govorimo o poljoprivredi u kojoj se može dodatno pojednostaviti stvari. Možda trebamo imati neke standardne norme koje treba predstaviti ljudima da oni ne bi griješili. Dakle, hvala na tome. Bilo bi važno da se stvari poboljša na promjeni na bolje u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. I sada dajem riječ eh, povjereniku Ettingeru gospođo predsjedateljice, cijenjene dame i gospodo zastupnici. Pojednostavljenje, da, to je točno, to nam treba. Moramo učiniti sve da kad imamo program potpore i da pravila kako zatražimo sredstva, kako provodimo projekt, kako ga domu, dokumentiramo i na kraju radimo obračun. Znači sve to mora biti što jednostavnije i europska e, administracija i države članice i građani, poduzeća, e, nevladine organizacije, svi oni na tome angažiraju e, svoja sredstva i vrijeme. S druge strane, imamo formulare. Imamo ih zato da izbjegnemo korupciju i slučajeve prijevare. Ako potpuno pojednostavimo taj postupak, onda otvaramo vrata većim zlouporabama. E, drugo, vidite da e, je zadnjih godina e, i u vijeću i u parlamentu doneseno još više propisa, još više se dokumentacije očekuje. Pogledajte okvir za 2020. Sve ono što smo govorili trebaju nam pojednostavljenja i onda kada dođu nekakvi iznimni propisi, e, nešto novo za dokumentaciju, tu se onda mišljenja sukobljavaju. Ja sam e, tijekom svog političkog života radio na izvršenju proračuna i kontroli proračuna i na lokalnoj, i na regionalnoj, i na državnoj razini. I vjerujte mi, kvaliteta e, dokumentacije i obračuna na kraju, izbjegavanje pogrešaka, je na europskoj razini je barem onoliko dobro koliko na razini e, svih onih država koje poznajem, e, zemlje u kojoj sam radio i na pokrajinskoj i na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Dakle, nema razloga da e, ovdje o svom radu govorimo gore nego što on jest. Ljudski je činiti pogreške no, doduše iste greške ne bismo trebali činiti dva put, greške treba otkrivati i ispravljati i trebamo učiti iz grešaka, trebamo koristiti najbolju praksu nekih drugih pa da onda ni mi ne činimo tu e, e, pogrešku ili da ju ne ponavljamo. Moramo se potruditi da ova stopa pogreške na 2,6 odnosno 2,4. Mi, mi smo se kao komisija trudili i moramo se truditi da to ostane na toj razini, da ne ide ispod. Međutim, ako se dogodi neko povećanje, to bi morao biti, morala biti neka slučajnost, a nikako ne bi smio trend. Vidim e, da su se mnogi javili za riječ, ali mi više nećemo razgovarati. Ne znam nijedan parlament gdje e, se e, kritički e, oslovljava komisija i revizorski sud i onda se sad postavljaju pitanja koja bi se trebala raspravljati ne znam gdje, na kavi ili... Važana je ovdje kolegijalnost u demokratskoj raspravi Dakle, ono što, o čemu treba ovdje razgovarati e, su odgovori na pitanja. Ovo gore e, tu ovaj polemički kutak i kolega Lega e, je bio vrlo kritičan prema tome, a evo nema ih više, otišli su i sada više nema smisla odgovarati na njihova pitanja. Što se tiče teme potpune transparentnosti i utvrđivanja gdje je težište aktivnosti Mogu reći sljedeće, da e, u pogledu e, transparentnosti u potpunosti ispunjavamo e, propise vezane uz izvršavanje proračuna. Želimo li da tu bude još više? To možemo provjeriti, je li moguće? Kod pogrešaka situacija ne može biti toliko transparentna kao kad se radi o korupciji, prijevari i tako dalje. Jer E, neke pojedine zemlje, ljude ili organizacije možemo e, javno prokazati kao e, onoga koje je učinio pogrešku, jedino ako iza toga slijedi odgovarajući postupak. Najljepša hvala, sada dajem riječ predsjedniku Revizorskog suda, gospodinu Linovu. Drage dame i gospodo zastupnici, kao prvo E, zahvala novoj predsjednici odbora za proračun. Veselimo se budućoj suradnji s vama i s vašim odborom u novom zakonodavnom razdoblju. Vi ste zapravo spomenuli centralno pitanje koje su onda ponovili i mnogi drugi. Što su e, kompliciraniji e, propisi, to su veće i pogreške. Vi ste zapravo malo riječi rekli u čemu je cijeli taj problem. I budući da sam ja sjedio 22 godine na ovoj drugoj strani priče, onda e, mogu to razumjeti. Zakonodavac uvijek želi stvarati detaljne propise zato jer ne vjeruje upravi, ne vjeruje administraciji. Uvijek pokušava e, regulirati pojedinačne slučajeve, detalje i tako dalje. To je u svim dijelovima zakonodavstva to. A posljedica je ta da onda regulativa postane tako komplicirana da se događaju pogreške. Možda bi trebalo e, tražiti mišljenje na drugoj strani pa vidjeti koji su problemi u administraciji možda je bolje imati povjerenja e, na razini Europske unije ili pojedinačnih zemalja e, pa vidjeti e, kako oni tumače regulativu i tu treba tražiti rješenja. Mislim da je to odlučujuće pitanje i da treba pokušati poboljšati te odnose, pa će onda i stopa pogrešaka biti manja. Također čuli smo danas o inicijativama E, koje se odnose na prijelaz, e, na reviziju usmjerenu na certifikaciju. To je važno. Hoćemo li e, revidirati i interne revizijske procese komisije i zemalja članica? Ako da, onda ćemo vidjeti kako to funkcionira, gdje su deficiti. Pa onda možemo ući u dijalog s komisijom i drugim mjestima i razraditi konkretne prijedloge za poboljšanja možemo onda dobiti podatke s kojima možemo raditi i izravno ih primjenjivati u reviziji. Pa e, će to imati i brojne pozitivne posljedice. Također se govorilo o tome da svake godine govorimo o istim problemima. To je točno. Dakle, e, složene birokratske procedure, to smo već spomenuli. Također su govorili neki od vas e, E, o tome da nije samo važna prilagodba propisima i računovodstvena ispravnost, nego i učinkovitost, performans, znači uspješnost. Broj izvješća koji se odnose na učinkovitost, na uspješnost, broj takvih izvješća se više nego udvostručio. E, I naravno da se i težište našeg rada preselilo u tom smjeru, a to ćemo i dalje poboljšavati. Važno je da i građani i vi kao dionici i vas treba više zanimati da li je neki most ili neki terminal ili luka, je li to e, da li se doista koristi, koriste takvi objekti kada se izgrade europskim novcem. To bi nas trebalo više zanimati nego pitanje je li možda na nekom natječaju došlo do nekakve tehničke pogreške. Naravno i to je važno ali pravo je pitanje koristi li se ta e, infrastruktura i to je pitanje barem jednako važno e, kao i ovo drugo, odnosno u konačnici možda čak i važnije. Također su još neki govorili o pitanju održivosti. E, vidjet ćete kada donesemo novu strategiju e, koja će vrijediti za razdoblje nakon 2021. Govorit će se o strateškim ciljevima razvoja to će igrati sve važniju i sve veću ulogu u okviru naših revizorskih aktivnosti. Još ćete više e, čuti od nas e, e, na tu temu održivosti. Hvala vam i na dobrim riječima kada čitate izvješće, onda vidite e, da možete navesti i vidjeti konkretne primjere gdje je nešto pošlo po krivu. Kritika je najbolje sredstvo da se e, omogući da se nešto ispravi i poboljša i u tom smjeru treba i nastaviti. E, također su e, neki zastupnici e, govorili još o nekim pitanjima koje ću sada objasniti. Mi radimo po statističkoj metodi. Ugovorom smo obvezani dati jamstvenu izjavu o izvršenju kompletnog proračuna. Silni milijuni transakcija u koji se odvijaju u Europskoj uniji u raznim sektorima, to sad treba detaljno provjeriti. Mi zapravo radimo ono što rade i druge revizorske kuće u svijetu i što je uobičajeno e, u tom poslu. Mi uzmemo e, statističku količinu e, postupaka koja je relevantna i onda revidiramo, izvršimo reviziju tih postupaka i na osnovi rezultata i grešaka koje tu utvrdimo onda izračunamo procijenjenu stopu pogrešaka. Recimo imate ukupnu količinu e, tisuću, imate 750 transakcija i e, kada to istestiramo vidjeli smo da je 95% vjerojatnost da smo dobro procijenili plus minus 0,8%. Evo to su međunarodni standardi po kojima se mi orijentiramo. Naravno da bi moglo to još točnije Naravno da bi teoretski mogli ići na još više detalja koje bismo onda utvrdili u svim stavkama proračuna. Međutim, za to bismo trebali e, nadproporcionalno više resursa. Resursi koje imamo za reviziju su ovi koje imamo. Ako želimo biti točni i tu moramo primijeniti statističku matematiku. Znači ako želimo dvostruko poboljšanje u količini treba nam četverostruko više e, resursa. Ako nam date 4000 e, zaposlenika, onda ćemo duplo više e, i duplo bolje ispitati i analizirati sve podatke. U okviru resursa koje mi danas imamo, mi smo ograničeni i možemo učiniti samo ovo što činimo. E, važno je razumno koristiti resurse i zato stalno procjenjujemo rizik. Tamo gdje e, postoje veći rizici, tu na to se više koncentriramo. Ako već desetljećima vidite da je negdje niski rizik, recimo na području administracije i uprave, onda tu naravno manje e, radimo na tom dijelu. Pokušavamo svoje resurse ekonomično angažirati tako da i rezultat koji postignemo za vas e, bude bolji. E, Time je odgovoreno i pitanje gospođe Garcije o statističkoj metodi. Gospodin Hoje je također e, govorio o kvantiteti, o korištenju sredstava. Mi smo već e, predlagali konkretna stajališta uz e, višegodišnje financijske okvire. To možete čitati, to postoji, imate na raspolaganju. Također spominjali ste temu performance, znači uspješnost, to sam već rekao. OECD je rekao e, svoju ocjenu o tome. Mi e, vjerujemo e, da je Europska unija danas na vrlo visokoj razini u izvršenju proračuna i u računovodstvu. Naravno da uvijek može biti poboljšanja, ali standard je vrlo visok. To ćete sve naći u izvješću. Kada usporedite to u internacionalnim E, okvirima, onda ćete vidjeti recimo neke američke primjere i vidjet ćete da je naša pozicija jako dobra. E, morate znati i kakva je bila polazna točka e, kada je 1999. Santjerova komisija morala odstupiti onda je revizija godišnjeg računa imala negativno mišljenje. 90. godina nismo objavljivali podatke o pojedinim dijelovima proračuna, a to su ponekad bili i dvoznamenkasti postoci u, u, pitanju. Tada interna revizija uopće nije e, funkcionirala. A danas usporedite ovo što imamo, onda vidjet ćete da smo postigli znatan napredak. Naravno, zahvaljujući i e, parlamentu. E, Europski parlament je nakon te godine donio niz promjena, e, niz novih propisa i stalno je dolazio pritisak iz odbora za kontrolu proračuna. Tako da se to e, sve s vremenom puno promijenilo i poboljšalo. Siguran sam da je, da je napredak doista velik. Već sam rekao da bismo teoretski mogli nuditi podatke pojedinim zemljama, ali onda nam trebaju e, drugi resursi. Ako imam e, niz transakcija koje u vezi s proračunom moram slati na kraju, e, onda će kod nekih zemalja biti samo 16 transakcija, što je statistički potpuno irelevantno. Ako pitate recimo tisuću ljudi u nekoj anketi, onda ćete vjerojatno dobiti neki vjerojatno dobar rezultat u vezi s tim koje stranke preferiraju. Ali ako imate samo 16 ispitanika, onda te rezultate možete baciti u smeće. E, ono što smo mi učinili na želju parlamenta je sljedeće. Mi smo svaki 7 godina, prvi po 2014. sve podatke koje smo prikupili prethodnih godina smo objavili, ali smo jasno rekli da su te brojke statistički irelevantne i da nemaju relevantnu e, vrijednost e, e, u pogledu iskazivanja situacije u pojedinačnim državama članicama. Govorim vam isto što sam rekao na Ekofinu prošli tjedan ako samo idemo za tim željama vijeća, idemo više napraviti ovdje ili ondje, mi ne možemo sve to pokriti sa svojim resursima, jednostavno nećemo moći osim ako se naši resursi promijene. Međutim, uvijek se postavlja pitanje je li to ekonomično, ima li to smisla e, koristiti te razne resurse u različitim sektorima. To mora onda zakonodavac riješiti. Eto, to je onda na vama. Hvala vam lijepa. Zamekam debate.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 Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, e, traženje i spašavanje u, e, na zemlju. I kako bismo mogli sudjelovati u e, slobodnom javljanju za riječ vas pozivam da uvijek s vama imate iskaznicu za glasanje ako se želite dakle registrirati i molim da to se već sada prijavite i ne čekate kraj rasprave. A sada dajem riječ autoru usmenog pitanja Juan Fernando Lopezu Aguilaru. Thank you, Madam President. I am humbled and honored Gospođo potpredsjednice, zaista mi je velika čast da vam mogu predstaviti ovu temu istraživanje i spašavanje i radi se o ljudskim životima, traženje i spašavanje ljudskih života na sredozemlju. <clears throat> Jer toliko često smo za vrijeme rasprava na plenarnoj sjednici govorili o mnogobrojnim ljudima koji su poginuli. Prema dokumentima koji su jako bili e, komentirali za vrijeme a, odluke na odboru Libe. Dakle, reći ću par riječi na engleskom, a nakon toga ću preći na španjolski jezik. Ako pogledamo koliko je rezolucija ovaj parlament donio Svaki puta smo donosili rezoluciju. Preko tisuću ljudi je poginulo. Redovno dolazi e, do toga da se ljudi utapaju i zaista je došlo vrijeme da zatražimo da vijeće i komisija uistinu nešto poduzmu po tom pitanju. I to je upravo smisao ove vrlo sažete revolucije gdje smo zaista pokušali uključiti sve ono što pojedini klubovi zastupnika žele unutra staviti koji zaista žele e, da e, se stane na kraj s tolikim mrtvima da prestanu ove tragedije toliko ljudi gine zato što nema redovnog puta koje mogu doći do Europe. A ono što rade krijumčari ljudima je vrlo problematično. Radi se o zločinu protiv čovječnosti. Moramo dakle ojačati humanitarne koridore i druge legalne puteve. Ali moramo isto tako reći da oni dolaze iz Libije koje nije sigurno mjesto da tamo nema sigurne luke u kojoj se može uploviti ili iz koje se može isploviti. Dakle, u suradnju s nekim državama članicama i u suradnji s libijskim obalnom stražom i e, mi znamo da u Libiji ima jako puno problema. Ljudi pokušavaju na neregularan način izaći iz Libije jer ne mogu to učiniti na redovan način, a one koji se budu vraćeni u Libiju njihova se najosnovnija ljudska prava grozno krše. Jednostavno ne smijemo zatvarati oči pred tome, time. Postoji jedna stvar koja je jako bitna. Trebamo predstaviti prestati e, gledati e, kao na humanitarne udruge i nevladine organizacije kao na nekoga ko počinjavaju kaznena djela. Jako smo puno toga uložili u mnoge zemlje e, na sredozemlju, Malta, Grčka, Italija koriste vlastita sredstva za to, ali oni bi trebali raditi sa sredstvima na europskoj razini i to sukladno europskom pravu, ali to znači i međunarodno humanitarno pravo, jer oni su prema Lisabonskom ugovoru također europsko pravo. 2009. godine je potpisano, a u članku 18. E, post povelje ljudskim pravima stoji pravo da se zatraži azil. I također otvara se mjesto za to da Europa odgovori i to sukladno vrijednostima koje Europa ima. A to znači da dijelimo odgovornost i te kako da še dijelimo odgovornost. Sve ti elementi su sada tu, a mi tražimo komisiju da zajedno s vijećem krene jedan novi mandat kako bi se paket o azilu u cjelini deblokirao da se prestane kriminalizirati nevladine udruge i da se prema međunarodnom humanitarnom pravu spašavaju životi na moru. jer prema konvencijama o spašavanju i sigurnosti na moru iz 70. godina prošlog stoljeća kao i povelja iz 1992. godine i dalje su pravno obvezujuće. Prema tome moramo imati europski okvir za to. I za kraj htio bih jednostavno vam reći sljedeće. Sutra će se glasati. Dakle, sutra u četvrtak Europski parlament mora pokazati istu želju i po proslijediti istu poruku kao i komisija i vijeće i već smo na taj način usvojili rezoluciju gdje moramo cjelovito pristupiti pitanjima migracija i azila. Zastupnica Mecola iz Europske pučke stranke i Cecil Kjenge iz e, socijalista i demokrata su radile na tom pitanju i to je mandat koji je Europski parlament dao da se prestane kazneno goniti nevladine udruge. Taj cilj još nije ostvaren i zato želim odavde poručiti to e, novom sazivu komisije i vijeću. Hvala. A sada u ime Europskog vijeća gospođa Tupurajnen ima riječ. Uvaženi e, zastupnici, dopuste mi da kažem da je situacija na sredozemlju i dalje zabrinjavajuća, ali također znamo da se u proteklih nekoliko godina poboljšala. 2018. godine 175 migranada e, tisuća migranata je došlo prema Frontexu, dok ove godine 20% manje svaka osoba koja pogine je je e, katastrofalna smrt. Međutim, manje ljudi utapa se na sredozemlju zbog toga što manje ljudi kreće na put preko sredozemlja i poboljšava se rad libijske obalne straže. Svaki puta E, kada netko pogine, to je tragedija. Iako smo napredovali u smislu da ima manje ljudi koji su poginuli. 2018. godine Libijska obalna straža je e, spasila otprilike 15.000 ljudi na moru, a 2019. godine 7.000 ljudi je spašeno na moru usprkos tome što je broj, e, brojke polazaka su manje. U Libiji je pomoć bila od izuzetne važnosti budući da libijsko e, država nema dovoljno sredstava. 91 milijun eura izdvojen je za libijsku obalnu stražu i za izgradnju njihovog centra za spašavanje. Operacija Sofija dala je velik broj e, osobalja, a isto tako obučavali su i za postupak izdavanja azila. Usprkos da je više od 480 života spašeno na sredozemlju od početka ovih operacija i e, usprkos mnogim poboljšanjima ne možemo zanijekati da je mnogo toga vezano za spašavanje i traženje nezadovoljavajuće. Nema dovoljno odgovornosti koja se dijeli prema međunarodnom pravu mora. Potrebno je ojačati suradnju i veću koordinaciju sa našim afričkim partnerima jer to nije samo odgovornost koja leži na Europskoj uniji jer međunarodna e, konvencija o pravu mora Ujedinjenih naroda primjenjuje se na sve države. Naši partneri moraju provesti ove e, operacije, a mi osim toga dajemo dodatnu pomoć e, velikom broju zemalja Sjeverne Afrike koji isto tako što im pomažemo u traganju i spašavanju. Kao što znate, situacija je sada promijenila budući da Italija opet odobrava brodicama da uđu u njihove luke. kako bismo se bavili ad hoc pritjecanjem migranata u luke u Europskoj uniji radimo na zajedničkom rješenju. 23. rujna je donesena odluka da se sada eh, donese jedan djelotvorni mehanizam. To su se dogovorile Francuska, Njemačka, Italija i Malta. Od onda su se još neke druge zemlje tome pridružile. I trebamo vidjeti kako će ovaj novi mehanizam funkcionirati. Bude li se pokazao pozitivni, to će biti najbolji način da se ponukaju druge države da se pridruže. A istovremeno počelo se raditi na zajedničkoj praksi uz pomoć komisije drugih agencija i e, sada <clears throat> su počeli sa standardnim operativnim procedurama. Međutim, sve to skupa ne može biti naš konačni cilj. Moramo naći dugoročno rješenje za te situacije, <clears throat> ali isto tako zajedno sa cjelokupnim europskim sustavom azila. Potrebno nam je održivo rješenje koje se temelji na solidarnosti i pravom i podjeli odgovornosti. Sustav azila mora dobro funkcionirati i u redovnim e, do, prilikom redovnih događanja i u vrijeme kriza. Ali postoje ljudi koji nemaju pravo da ostanu u Europi. Za vrijeme našeg predsjedanja pokušavamo imati strateške diskusije o svemu tome. Razgovaramo s državama članicama i pokušavamo sagledati stvari iz jedne e, šire perspektive. Nadamo se da ćemo na taj način e, ponovno uspostaviti klimu povjerenja i da ćemo utrti put za rad nove komisije. To je također nastavak rada, a nova komisija će razmotriti zakonodavne prijedloge koje su već na stolu. Što se tiče kriminalizacije organizacija koji pružaju humanitarnu pomoć, uloga nevladinih organizacija u nekim operacijama spašavanja ne može se zanimariti. Kao što je u usmenom pitanju rekao predsjednik odbora Libe, a i parlament u svojoj rezoluciji, moramo priznati njihovu ulogu u spašavanju života na moru. I eh, zbog uloge krijumčara ljudima eh, moramo dakle neke ljude za neke imati sankcije, ali ne smijemo kriminalizirati rad nevladinih udruga. Nadam se da ćemo imati odgovarajuće smjernice na, e, e, za, to. Moramo također pomoći e, u borbi protiv krijomčaranja, jer to je od ključnog važnosti. Hvala ministrice. A sada ima za povjerenik Han riječ. Hvala lijepa. Uvaženi ministri, nakon onoga što je načinjeno u proteklih godina vezano za cjelovitu migracijsku politiku, mislim da je došlo do značajnog napretka i e, možemo to komentirati jer se situacija sada vratila brojke na onu razinu na kojoj su bile ranije jer su sada manje nego što su bile 2015. godine. Međutim, situacija je još uvijek problematična. Broj života poginulih na Mediteranu pada, ali radi se o ljudskim životima i svaki smrt nas podsjeti da moramo učiniti više. Drago mi je što danas ima priliku da raspravljamo o važnom pitanju traženja i spašavanja na Mediteranu. Komisija je uvijek smatrala da je spašavanje života prioritet. Od 2015. godine operacije Europske unije pomogli su da se spasi oko 7000 ljudi. Među tim operacijama Temis, Poseidon i Balo koje je koordinirala Europska obalna slaža <clears throat> su i dalje e, na snazi. A što se tiče operacije Sofija, države članice su odlučile da je privremeno suspendiraju jer e, to rješenje zaista nije optimalno i nije održivo. <clears throat> Mi ne počinjemo spašavati živote kada su ljudi na brodicama i na našim granicama. Mi također želimo pomoći migrantima u trećim zemljama prije nego li što krene na opasno putovanje. A kada govorimo o straženju i spašavanju, ne smijemo zaboraviti da se radi o nacionalnim nadležnostima prvenstveno i to e, temeljem međunarodnog prava mora mi isto nemamo niti e, pravo niti dužnost da ukažemo na e, u koje luke treba iskrcati migrante. To je na nacionalnim vlastima koje obvezuje međunarodno pravo za pomoć onima koji se nalaze u opasnosti na moru. A e, sada u vašem pitanju ono što kažete o tome da ne treba nikoga kriminalizirati, nevladine organizacije. Tko god pruži pomoć nekome koji je u opasnosti na moru ili koji je u nuždi, ne smije biti kriminaliziran prema europskom e, zakonima. Ali <clears throat> mora se poštovati e, međunarodna pravo. A e, države članice ne smiju kazneno goniti one koje istinsku pomažu migrantima. Procjena komisije pravnih okvira Europske unije provedena 2017. godine pokazala je da prilikom provedbe odredbe o izuzeću, humanitarne odredbe izuzeću nije dovoljno jasna i zato trebamo voditi dijalog s nevladinim organizacijama da bi se olakšala suradnja i e, ono što je komisija počela raditi jest da je civilnom društvu e, dala mogućnost za dijalog i da se brže primjene postojeća pravila. Posljednji puta takav sastanak održan je 15. listopada ove godine. angažman i suradnju e, koju smo čuli na tom sastanku će, je nešto što će sljedeći saziv komisije uzeti u obzir. Komisija i dalje radi na tome da se spašavaju ljudi i e, to e, prema načelu solidarnosti i pravednog E, raspodjele tereta. Bilo je 15 e, incidenata prilikom iskrcaja s brodova gdje su se e, ljudi prebacili u druge države članice i u Norvešku. A situacija sa onima koji su se iskrcali u posljednja dva mjeseca ti ljudi još čekaju da odu u druge zemlje. 15 država članica ponudilo je pomoć kao i Norveška. Oni su sve u tome sudjelovali. I e, moram reći da je svaki puta komisija aktivno koordinirala na najvišoj razini u suradnji s državama članicama koji su htjeli pokazati solidarnost prilikom premještaja. Komisija je zaista potakla države članice da se slože oko privremenih aranžmana vezana za iskrcaj. Iz tog razloga pozdravljamo rad e, posrednika koji su radili na e, mehanizmu solidarnosti Njemačke, Francuske, Italije i Malte. I e, na nedavnom e, sastanku vijeća e, za pravosuđe nastavilo se o tome raspravljati i nastavit će se i dalje raditi na e, stručnom i političkom nivou. Prvi takav tehnički sastanak održan je 11. listopada gdje su sudjelovale različite države članice, Norveška i neke agencije Ujedinjenih naroda. To je pozitivan prvi znak. Nastavit ću se raditi na tim pitanjima i nastavit ćemo sa reformama sistema zile i migracije. I zato rad na ovom sustavu i na direktivi kao i primjeni svih zakona koji su usvojeni trebaju voditi zaštiti vanjskih granica. I e, trebamo e, suradnju sa državama kako bismo djelovali na svim migracijskim rutama. Hvala lijepa. Prije no što započnemo e, s raspravom i prije no što se obratite u ime klubova, molimo da se držite zadanog vremena. Prva će biti predstavnica EPP-a, gospođa Dupont. Štovana gospođo predsjedavateljice, kolegice i kolege, spašavati ljudske živote osoba koje su ugrožene, to je zapravo naš primat, nema nikakve dvojbe i mi smo zapravo i vezno uz rezoluciju stupili u takve pregovore. Ono što ne želimo stvoriti model koji će omogućiti krijumčarima e, da e, taj cinični poslovni model još i dalje podupere, a da ga ne suzbija. Razlog za bijeg e, ne nalazi se na moru, već e, je negdje sasvim drugdje. Treba nam na međunarodnom pravu zasnovano e, postupanje i traganje i na moru koji će se uključiti svi akteri. Treba nam intenzivne pregovori sa zemljama porijekla i tranzita kako humanitarne situacije tih ljudi e, na mjestima s kojih bježe, a isto tako i sprečavanje krijumčarenja. Migracijska politika, gospodarska migracija, humanitarni koridori i sigurne treće zemlje e, moraju isto tako primiti te izbjeglice. Oni trebaju dobiti našu potporu rezolucija ne govori o tome, ali sve nam je to potrebno kako bismo ostvarili najviši cilj i kako e, te osobe ne bi kretale na ovaj pogibeljni put. Samo tako možemo spašavati živote. Hvala vam. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika SIT riječ ima Claude Moraes. Izvolite, imate dvije minute. Hvala, gospođo predsjedavateljice. situacije na Mediteranu gubici života europske vrijednosti o kojima govorimo su pod velikim upitnikom. E, isto tako i predsjednik odbora Libe doista je bio u teškoj situaciji da okupi e, članove i zastupnike iz ovog doma i da se sastavi ova rezolucija. Ono što je važno da komisija i države članice u nekim ključnim stavkama mora biti uključene, to je vrlo konkretno pitanje. Ili ćemo učiniti nešto ili ne. Ako to činimo na početku novog saziva komisije, onda je to dobro. Moramo biti otvoreni i jasni, ne možemo izbjegavati stvari i naše humanitarne stremljenja moraju doći do izražaja i moramo očuvati vrijednosti na Mediteranom. E, komisija mora donijeti isto tako i smjernice, a koje oblici nisu i neće biti kriminalizirane. i tražimo od komisije da te smjernice do kraja godine i usvoje. Komisija će započeti s radom tek početkom prosinca, ali e, ovaj paket je zamrznut s obzirom da puno toga još treba učiniti i treba činiti te ispravne korake. Daleko više informacija od Frontexa i njihove aktivnosti eh, na moru, ali isto tako i sredstva koja će osigurati Europska unija eh, za eh, graničnu obalnu stražu u trećim zemljama, Egipat, Maroko, a isto tako i načelo reformana moraju se poštivati u svakom pogledu. Same države članice trebaju isto tako preuzeti moralnu odgovornost eh, spašavanja na moru, a isto tako uključiti se u akciji traganja i spašavanja, staviti na raspolaganje plovila, te isto tako koordinirati nevladine udruge u njihovim nastojanjima. A isto tako rezolucija se obraća onome što komisija može učiniti, što može novi saziv komisije učiniti, a isto tako obraća se i državama članicama. Države članice ova eh, zapravo eh, igra optuživanje ne može zapravo ni na koji način pokazati da su naši resursi takvi i teške odluke koje valja donijeti neće biti doneseni, a što u konačnici će to biti moralna odluka na sredozemlju, ali isto tako i održiva odluka koja mora biti proaktivna. Stoga rezolucija će e, biti uprtom i tražimo potporu kako bismo upravo europske vrijednosti koje želimo dokazati na sredozemlju imali zapisane i vjerujemo da će dobiti najveću moguću potporu. Hvala lijepa. U ime e, kluba Renew Europe, e, gospođa Infeld, izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice. Gospođo ministrice, gospodine povjereniče, želio bih e, započeti svoje izlaganje sa sljedećim. Svaki život je važan. Svaki život je doista važan i kada govorimo upravo o brojkama, o utapanjima, govorimo o individualnim osobama, osobe koje su se rodile i čiji roditelji su se nadali da će imati život i sada su ti ljudi mrtvi na dnu Mediterana. To su osobe poput vas i mene to ne smijemo zaboraviti. Još nešto želim nas podsjetiti da ova rezolucija tiče se traganja i spašavanja, a ne uh, paketu azilu koji je blokiran u vijeću kao što svi mi znamo. mi smo učinili naš domaći rat, mi smo spremni, ali ne možemo čekati dok se paket azilu ne donese. S obzirom da se ljudi utapaju, moramo biti sigurni da imamo kapacitete i na sredozemlju. A zapravo ključ je u svemu, dakle, Evropska unija i države članice ostavljaju ovaj brisani prostor prostor, onda doista nevladine organizacije ili komercijalne plovila moraju popuniti ovu prazninu. Ne smijemo ih kriminalizirati upravo e, za spašavanje života koje oni čine. Isto tako, a bez obzira je riječ o azilantima, gospodarskim ili drugim azilantima, e, odnosno izbjeglicama. No, svakako treba imati na omu jednu stalnu i e, održivo rješenje koje trebamo učiniti. Nisam za rješenja koje nisu zasnovana na ugovorima, ali ukoliko sporazum s Malte može biti prvi korak u tom smjeru jednog trajnog rješenja, onda bi svi se trebali priključiti tome i doista e, na neki način zabrinjava što je to učinilo svega četiri države. To je zapravo sramotno. Paket azil je blokiran, to je mm, zapravo izgovor da se ne spašavaju ljudi, ali nemamo ni drugih rješenja i to je sramotno. I želim pozvati naše prijatelje iz EPP-a jer bih željela preporučiti da sve one nastojanje koje e, u sien Dupont učinila da dio EPP-a usprkos eh, tome što se često pozivaju na krčanske vrijednosti, a zapravo svoje kršćanske vrijednosti ne žele potvrditi o amandmanima kada govorimo o kampovima u Libiji, njemački veleposlanik piše gospođi Merkel, govori o koncentracijskim logorima. Njih treba odmah zatvoriti, ljude treba evakuirati, tome nema pregovora. Nadam se isto tako da ćemo dobiti i iz dijelova EPP-a potrebnu potrebu. Hvala lijepa. U ime kluba zelenih je riječ ima Erik Maklat. Hvala lijepa baš Švajcer jednom je kazao humanost e, nije e, žrtvovati e, čovječanstvo, a mi žrtvovanje ljudi činimo sve dotle dok ne zaustavimo utapanje na zemlju. E, I ova rezolucija želi pokazati komisiji da možemo učiniti više nego li samo govoriti o tome da ne treba doći do pogibelje na ovom putu. Naravno da ne treba nitko poginuti, naravno da nitko ne bi e, smio se spašavati na brodovima koji nisu e, za ovakvo more, ali tisuće ljudi na takvim čamcima i brodovima umire na našim vanjskim granicama. Ljudi koji su isto tako bili najdragocjeniji ljudi životima svojih bližnjih i Nemamo niti jedan e, brod za spašavanje u ovom području u ovom trenutku. Živimo u Europskoj uniji koje od najviših sudova je zapravo zabranjeno da se vrati ljudi u Libiju. Sada praćamo libijskim milicijama upravo ono što smo mi dobili kao zabranu, pa to je zapravo sramotno. Trebamo konačno imati jednu misiju spašavanja na moru, Dekriminalizacija humanitarne pomoći očekujemo je Frontex i njihovih aviona da obuhvate sve e, brodove u okruženju kada se bave spašavanjem, a isto tako očekujemo da nećemo potpomagati